Please, uh, can Molim vas, sjedite. Uh, oprostite što kasnimo, imali smo uh, jedan sastanak o jednoj vrlo važnoj temi, pa smo malo zakasnili, no nastojimo sada krenuti što je prije moguće kako bismo imali dovoljno vremena za ovu vrlo važnu raspravu. Gospodine Langen. Äh, Herr amtierender Vorsitzender, äh, es betrifft Sie nicht, E, gospodine predsjedavajući, ovo nije za, ne ide vama, ali riječ je o pravilima. Preko stotinu e, osoba čeka ispred vrata saslušanja da krene na vrijeme. I tu nije samo stvar pristojnosti, već baš reda. A već od danas ujutro i isto popodne se stvar ponavlja, e, predsjednik se ne drži rasporeda. I budući da njega sada nema, govorim to vama i molim vas da mu prenesete tu poruku te da u budućnosti poštuje raspored. Da, gospodine Langen, to sam ja imao, e, to sam isto ja rekao prije nekoliko minuta. I stvarno mi je žao da je jako puno ljudi e, čekalo i e, što smo kasnili. a probleme sa dnevnim redom, redom imamo stalno, zato što neprestano razgovaramo o vrlo važnim temama, a ovo je doista jedna od važnijih tema kojom se bavi naš odbor. tako da dopustite mi da krenem i da najprije poželim dobrodošlicu našim gostima. Dakle, e, prema konačnom sustavu PDV-a u Europi za sve vas koji nas e, pratite. Znajte da će ovaj sastanak i ova rasprava biti objavljena i online, možete pratiti online. Riječ je o, jednom, o, e, o jednoj od najvažnijih tema za Europsku uniju. Europska unija Mm, doživljava velike gubitke u pogledu prikupljanja PDV-a od oko 150 milijardi eura. I komisija želi e, e, stati na kraj tim gubicima. Još uvijek nemamo definitivni prijedlog komisije, no otprilike znamo što je na stolu, imamo bar neka brza rješenja, takozvana brza rješenja. Ja očekujem da ćemo danas dobiti informacije od dionika i stručnjaka o učinku i praktičnim posljedicama mm, predloženih promjena u sustavu PDV-a. E, e sada nekoliko riječi o organizaciji. Od svakog, svakog ću stručnjaka zamoliti da održi uvodno izlaganje u trajanju od pet minuta. Onda ćemo čuti e, izvjestitelje u sjeni. Imamo po dvije minute za pitanja i odgovore i vjerujem da ćemo imati e, vremena i za spontano javljanje za riječ, a ja ću pokušati e, produljiti trajanja sastanka kako bismo uspjeli e, sve odraditi. Eto, ja ne želim više duljiti, stoga dajem riječ gospođi Eleni Skompio, ona je voditeljica odjela neizravnog oporezivanja i upravljanja porezima u Europskoj komisiji. Prije ove dužnosti bila je savjetnica gospodina Moskovisija, a po struci je odvjetnica. Moram također reći da putuje diljem Europe i pokušavamo objasniti čime se mi ovdje bavimo. I hvala, želim je zahvaliti što je između ostalog bila i u Pragu i tamo sudjelovala u jednoj vrlo važnoj raspravi. E, izvolite, imate riječ i molim vas stvarno sve da se držite limita od pet minuta kako bi e, svi imali dovoljno vremena. E, hvala vam. Um, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Iznimna nam je čast da možemo sudjelovati danas na ovom sastanku. Ovo je prvi puta da sam ovdje i da ću objašnjavati ne samo konačni e, režim o PDV-u, već da izložim i e, ostale prijedloge koji svi vode prema uspostavljanju konačnog e, PDV područja u Europi. Svi znate da želimo da mm, Europa postaje što se tiče poreza dakle, jednostavnija i da bude otpornija na prijevare te da živi u skladu sa mm, potrebama 21. stoljeća. Moramo se prilagoditi i promjenama u društvu, ali e, i tome da bolje iskorištavamo naše resurse. Dakle, kako ne bismo stvarali prevelike terete e, kod oporezivanja, već da e, na učinkovitiji način prikupljamo taj porez. Stoga je povjerenik u svom akcijskom planu e, prošle godine najavio čitav niz prijedloga e, koje doista vrijedi spomenuti. Ne, o nekima smo već čuli i napreduju znatnom brzinom. Neki su trenutačno prolaze kroz postupak rasprave, a neke treba još uvijek predstaviti. Počet ću sa, sa našim glavnim prijedlogom onim koji će zapravo biti temelj za sve ove aktivnosti. Predugo imamo već prijelazne odredbe. Htjeli smo imati taj prijelazni režim dok ne osmislimo konačni režim, no to se pokazalo nemogućim. Zbog toga smo donijeli odluku da ćemo ići prema konačnom eh, režimu to do sada nije uvršteno u niti jedan zakonodavni akt. Jedna regulatorna mjera je usvojena prošle godine u listopadu i trenutačno je na raspravi u vijeću. Riječ je o novom članku 402 da će se e, režim temeljiti na destinaciji i da će funkcionirati na jedan vrlo specifičan način prema vrlo specifičnim karakteristikama, no više detalja o tome ćete već čuti. Osim toga, mm, pokušavamo učiniti da sadašnji prijelazni režim funkcionira bolje i zato imamo i takozvana brza rješenja koja je usvojila komisija i o kojima trenutačno raspravlja vijeće. I e, tu dakle imamo ovjerenog poreznog obveznika. To je dio jedne strukture novog sustava koja će omogućiti da korak po korak uvodimo provedbu novih pravila o PDV-u. E, no to je i neka vrsta porezne e, renesanse, zato što nakon toga smo donijeli nove prijedloge koje će nadopuniti tu temeljnu promjenu. E, cilj tih prijedloga je pojednostavniti sustav za i za mala i srednja poduzeća, E, u siječnju je objavljen taj prijedlog. A osim toga objavljene su i dodatne mjere o tome kako se primjenjuju stope poreza. To je također usvojeno u siječnju ove godine. Vrlo važan element tog paketa su mjere o suradnji. Načela i politike su važne, no e, provedba je još važnija. Našim državama moramo dati alate i mogućnosti da učinkovito surađuju zato što moramo osigurati da načela koja mi pripremamo se onda e, dosljedno i vješto primjenjuju u praksi. Stoga je u prosincu prošle godine komisija dala prijedlog i trenutačno e, se o tome raspravlja u vijeću i veselimo se brzom usvajanju tog prijedloga. E, računamo na interes zemalja članica, na spremnost građana i tvrtki da plate svoje poreze, da na taj način pomognu i društvu i gospodarstvu. Sve različite mjere e, se moraju gledati u e, cijelini Sve je to zajednički napor prema oblikovanju e, potpuno novog režima PDV-a. imam jednu dobru vijest za vas. Nakon dugo vremena jednoglasno smo usvojili nova pravila o tome kako e, primjenjivati PDV na prodaju na velikoj udaljenosti. A imamo i jedan sustav e, u kojem su sadržana sva pravila koje se naziva One Stop Shop. Eto, toliko od mene i veselim se vašim pitanjima. Hvala vam što ste nam dali sve ove informacije i što ste se držali vremena. Zatim druga po redu je profesorica Rita de la Feria. Ona je vrlo utjecajna osoba u području e, poreda. To nije samo moje mišljenje, već i e, poznatog međunarodnog poreznog časopisa. taj je časopis imenovao kao jednu od najutjecajnijih osoba, jednu od 50 najutjecajnijih osoba u svijetu u području poreza. E, gospođa Rita de la Feira dolazi sa pravnog fakulteta u e, Licu. Profesorica je poreznog prava, a predaje i na sveučilištu u Lisabonu. E, već smo se upoznali sa gospođom Ritom de la Feirom za vrijeme saslušanja u ovom odboru, a i na putovanju u London. Stoga nam je strašno drago da ste ovdje sa nama. Izvolite, imate pet minuta. Hvala u istinu što ste me danas pozvali i dali mi mogućnost da komentiram ove prijedloge vrlo kratko. Ja ću prvo govoriti o elementi što se tiče stopa e, PDV-a u Europi i to u prijedlogu. Mi bismo željeli čestitati komisiji vezano uz proces implementiranja konačnog e, režima PDV-a moja e, dizertacija, doktorska dizertacija je bilo prema, e, znači, e, da jednostavno nadilazimo tranziciju i čini mi se da u ovom trenutku to i radimo. Neću ulaziti u velike detalje analize historijskog e, razvoja e, stopa PDV-a u Europskoj uniji no Ipak sam e, proslijedila odboru nekoliko mojih članaka koje sam o ovoj temi napisala i mislim da će to biti zapravo polazišna točka i background mojih komentara. Moj cilj ovdje je da prije svega razumijemo i shvatimo što se događa, koja je aktualna situacija, da to upišemo u kontekst, isto tako da e, upozorim na velike rizike mi smo e, znači, pokušali harmonizirati e, stope i sustave PDV-a tijekom 50 e, godina od 60 godina i to iz prijedloga u prijedlog. Polako se pokušavalo uspostaviti zajednička struktura zajedničkih stopa PDV-a, jedinstvenih stova PDV-a. Ovaj prijedlog koji komisija danas predlaže je zapravo potpuna promjena tog pristupa. Prijedlog ako je usvojen će učinkovati učinkovito dovesti do disharmonizacije, znači fleksibilizacije pravila usklađivanja e, stopa PDV-a, oni to pokušavaju objašnjavati time da e, konačni sustav e, PDV-a nije, ne zahtjeva potpuno usklađivanje stopa PDV-a. Ja se temeljno s time ne slažem, isto tako se ne slažem ni sa zaključkom. Mogu reći da Mm, e, e, govori se o tome da u konačnom sustavu e, PDV-a nemate znači ovaj prekogranični, prekograničnu trgovinu i da zbog toga nije potrebna ni harmonizacija. A to nije jedini razlog za harmonizaciju i usklaživanje. Kao što komisija uzima na znanje prijedlog ako se usvoji daje slobodu državama članicama da mijenja stope PDV-a. To će neizbježno e, povećati diferencijaciju stopa PDV-a diljem Europe. Isto tako, ja smatram da će to dovesti i do smanjenja porezne osnovice jer će se znači e, neke stvari premjestiti iz ovog standardne stope PDV-a na druga mjesta. Što se tiče tih e, gospodarskih e, konsekvenci oni oni su dosta jasne. Tijekom cijeli niz godina države članice su zahtijevale tu promjenu stopa PDV-a. I ja sumnjam, iako ne mogu biti sigurna, da je to zapravo i dio motivacije e, koja leži iza prijedloga e, komisije. No, možemo reći da ako dođe do takve disharmonizacije, fleksibilizacije, pravila harmonizacije, da ćemo onda imati još veći pritisak o trenutku kad imamo znači tu disharmonizaciju neće e, više biti moguće prokazivati e, stope PDV-a na EU razini za sve probleme. To bi sve bilo u redu da znači smanjenje stopa PDV-a i smanjenje porezne osnovice je dobra politika, ali to temeljno nije dobra politika. Zašto smatram da to nije dobro? E, znači koji su razlozi prvo za to? Prvo da se zaštite e, e, prihodi skromnih domaćinstava, a s druge strane da se poveća potrošnja takozvanih merit items. A je najveći razlog je smanjenje cijena. No svaki puta kad smo pokušali mjeriti empirijski smanjenje cijena kao konzekvenca konsekvenca smanjenja stopa PDV-a, na kraju nismo uspjeli doći do konačnih rezultata. Možemo reći da je tržište zapravo vrlo otporno na smanjenje reta PDV-a i zapravo malo prodaja e, apsorbira e, to smanjenje. Isto tako, čak i ako to funkcionira, čak i ako dođe do smanjenja cijena, imat ćemo drugu posljedicu. Ako pogledamo uzorke e, potrošnje, možemo reći da najbogatiji u našim društvima troše najviše. Ako uzmemo e, kruh ili mlijeko kao referentnu vrijednost, e, bogati koriste i e, troše više takvih dobara. No, bez obzira što e, to nije realistično e, i protu e, intuitivno možemo reći da zapravo najbogatiji ljudi u našem društvu koriste smanjenje stopa PDV-a i mi ćemo s druge strane izgubiti prihod koji onda možemo koristiti u okviru javnih akcija, javnog djelovanja za zaštitu najskromnijih domaćinstava bez obzira što to izgleda jako privlačno smanjenje PDV-a ni u kojem slučaju nije čudo onako kako se to očekuje. Što se tiče znači gospodarskih i pravnih posljedica mislim da je ovaj prijedlog i neustavan. Za, zašto? Zato što to ne e, ulazi u pravni tevelj članka 214. E, e, govori se o tome da sva ko zakonodavstvo vezano uz PDT treba biti znači prirodno usklađeno i to u skladu sa funkcioniranjem e, jedinstvenog tržišta. Ja mislim da nijedan od ovih, nijedno od ovih pravila se ne može primijeniti. Ja ću zaključiti e, sa rečenicom koju uvijek e, želim i volim koristiti. 1985. komisija kad smo znači imali taj bijeli papir za uvođenje e, jedinstvenog tržišta govori se o tome da prije svega trebamo e, e, paziti da ne vjerimo povjerenje e, ljudi Europe i stvoriti manje progresivnije društvo onako kako smo to uvjereni. U svakom slučaju moramo e, ne smijemo e, zapravo raditi to da ne odgovorimo na to povjerenje ono što ja tražim od vas je da odgovorite na E, taj izazov i da provodite politiku na osnovu znači poreza i e, e, dokaza i gospodarskih, socijalnih i isto tako pravnih. Hvala. Hvala vam na ovom provokativnom izlaganju i pazio sam na vrijeme, stoga vas molim u budućnosti da se držite vremenom. No, isto tako, nažalost, krenuli jesmo s 20 minuta zakašnjenja. Sljedeća govornica je In Lejeune E, iz tvrtke Law Square, već 30 godina radi u području oporozivanja, e, pruža savjete e, u poreznim pitanjima i radila je u brojnim zemljama Europske unije. Dakle, sa komisije akademika sada prelazimo na stručnjake u dakle u poslovnom svijetu. Izvolite gospođo Ležun. Hvala vam gospodine predsjedavajući što ste, nas, što ste me pozvali na ovaj sastanak. mene ste zamolili da komentiram pojam ovjerenog poreznog obveznika. Dakle, u kontekstu PDV-a ovjereni porezni e, obveznici su E, naplatitelji neplaćenog poreza, a podaci postoje da je više od 35 milijuna tvrtki koji rade kao e, naplatitelji neplaćenog poreza. I e, više od 3,7 milijuna njih sudjeluje u, među, u, u, u transakcijama, trgovinama između zemalja članica Europske unije. Dakle, ključno pitanje je moramo li uvesti dvije kategorije naplatitelja neplaćenog poreza trebamo li samo ovjerene porezne obveznike koji će biti pouzdani i koji neće onda imati koristi od pojednostavljenja predloženog u okviru brzih rješenja i u prvom koraku konačnog režima da kupuju e, robu e, iz drugih zemalja članice Europske unije i da mogu e, primjenjivati pravilo o prijenosu porezne obveze. Dopustite mi da sad izložim nekoliko razloga. No poslala sam vam i dokument u kojem sam to detaljno razradila. Dakle, prvo, nekoliko briga. Ako ste vi ovjereni porezni obveznik, morat ćete raditi prema određenim uvjetima, zato što ono što vidimo iz prijedloga, e, zahtjevi bi mogli biti e, drugačiji, tako da to bi trebalo analizirati. Drugo, to će podrazumijevati određene troškove za tvrtke i može stvoriti prepreku u trgovini te ograničenja za bavljanje poslom i to posebice za E, startupe te mala i srednja poduzeća. Kao tvrtka, svaki puta kad radim neku transakciju, morat ću provjeriti da li moj klijent e, ima valjani e, PDV broj, ali isto tako ću svaki puta provjeriti da li moj klijent ima status ovjerenog poreznog obveznika. I to nije dovoljno napraviti samo jednom, već se to mora napraviti za svaku pojedinu transakciju. A tu postoje određeni rizici. Dodjela CTP statusa, dakle to će se mm, distribuirati u Europskoj uniji. E sad, tu će biti problem ako se zahtjevi ne primjenjuju na isti način ili ako se odabere e, pogodnija lokacija za sjedište ovjerenog poreznog obveznika. Zatim, isto tako imamo mogućnost upotrebu i krađu um, PDV broja. Uh, prevaranti mogu biti i tekako inovativni i mogli bi iskoristiti status ovjerenog poreznog uh, obveznika i iskorištavati ga uh, na neki način koji nije predviđen pravilima. I još bismo uveli dva modela za prikupljanje sredstva iz zemalja članica Europske unije. E, jedan je način za one koji nemaju e, status CTP-a, dakle ovjerenog poreznog obveznika, a u drugom e, scenariju imamo prijenos porezne obveze. I sada zbog tog dvostrukog statusa može se dogoditi da se ponavljaju trenu ovi današnji obrazci prijevara koje imamo u ovom režimu. Tako da se onda vjerojatno pitate koja je alternativa. Alternativa e, jeste riješiti probleme s prijevarama u području PDV-a. Moramo osmisliti model kojim će e, model za registraciju tvrtki. Moramo stvoriti europski PDV broj, tako da kad se dobije ta registracija, to će zapravo značiti da ste poštena tvrtka, poštovni poslovni subjekt. Tako da moramo zatvoriti vrata prevarantima i moramo ih moći izbaciti iz sustava ukoliko se otkriju nepravilnosti. Ja recimo ako imam vozačku dozvolu mogu se voditi na nacionalnim i međunarodnim cestama, ali ako e, nešto pogriješim, e, vozačka dozvola će mi biti ili oduzeta privremeno ili će mi možda biti oduzeta zauvijek. Ali zapravo cilj toga je da se zaštite drugi sudionici prometa. Dakle, što se tiče prijedloga, od danas do 2022. moramo uspostaviti e, konačni model E, za registraciju unutar Europske unije i trebali bismo revidirati na koji način iskoristiti e, registraciju ovjerenih poreznih obveznika i kriterija za tu registraciju, dakle za postojeće i za nove. Nakon što se registriraju novi poslovni subjekti, onda možemo koristiti tehnologiju koja postoji moramo razmjenjivati, upozoravati ako primijetimo da ti novi ovjereni porezni obveznici dakle da se razmjenjuju podaci o tome i ako netko zloupotrebljava taj status moramo imati kazne dakle bilo da je riječ o kaznenim prekršajima možemo ili povući registraciju ili je E, suspendirati. I na kraju, naravno da ćemo trebati nešto za prijelaz e, sadašnjih korisnika koji su već registrirani i za to su nam potrebna ova brza rješenja. E, ali to ne vrijedi za ovjereni za ovjerene porazne obveznike. Za njih je potreban jedan potpuno novi režim. E, smatram da moramo raditi na novom mehanizmu za registraciju unutar Europske unije. To može činiti neka agencija na razini Europske unije kako bismo e, se svi zajedno zaštitili od prevaranata. Hvala vam što ste otvorili još jednu temu u ovoj raspravi. A sada prelazimo na gospodina Kristijana Koktevegarda. On je e, predsjednik skupine za PDV, organizacija Business Europe i već godina radi u poreznom savjetovanju. Tako da, eto, gospodine Koptevegard, izvolite, imate pet minuta. Thank you very much. Hvala vam lijepa. Poštovani zastupnici Europskog parlamenta, gospodine predsjedatelju, želimo vam hvaliti na ovoj mogućnosti da vam se obratimo o važnoj temi budućnosti PDV-a. Business Europe je naravno upoznan s činjenicom da sadašnji sustav PDV-a koji je uspostavljen prije 25 godina je u međuvremenu postao vrlo fragmentiran i podložan prijevarama. A, također, uspjeh unutarnjeg tržišta u poticanju trgovine je izvršio veliki pritisak na sadašnji sustav PDV-a. Stoga, nedavne inicijative koje je poduzela komisija u cilju reformiranja sustava PDV-a u okviru paketa e, pravednog oporezivanja broj 1, 2 i 3, bilo da se radi o PDV stopama, konačnom sustavu ili e, ovjerenim poreznim obveznicima ili borbi protiv e, prijevare sa PDV-om, zapravo donose jedinstvenu mogućnost kako bismo se osigurali da novi sustav bude jednostavniji, manje podložan prijevarama i da promiče prekograničnu trgovinu i gospodarski rast u Europskoj uniji. Međutim, u ovoj raspravi je ključno da se pobrinemo da svako rješenje smanji administrativno opterećenje poduzeća i zemalja članica, a također da osigura odgovarajuću likvidnost koja je važna za konkurentnost europskih poduzeća. Dakle, jednu birokraciju ne smijemo zamijeniti drugom birokracijom, nego nam treba konačan sustav koji će i smanjiti administrativne troškove i biti manje izložen prijevarama. To bi moglo biti vrlo složen zadatak. No, jedan ključan element, i to želim snažno istaknuti, odnosno ključan element bilo kakvog prijedloga koji ćemo podržati zahtjeva uzajamno povjerenje zemalja članica. Neki sadašnji nedostaci mogu se prepisati tome što ne imamo povjerenja u porezne uprave drugih zemalja članica. Ne vjerujemo da će one prikupiti PDV. Bez e, svladavanja tog jaza nećemo moći imati jedan konačan sustav PDV-a. To povjerenje se mora uspostaviti ne samo između zemalja članica, nego i poreznih uprava i poduzeća. Objasnit ću zašto. Prema procjenama Europske komisije gotovo tisuću milijardi eura PDV-a prikupljeno je Europskoj uniji 2015. godine, što je jednako 7% ukupnog BDP-a Europske unije. I to pokazuje da čak i najsitnija promjena u sustavu PDV-a može imati nesagledive posljedice po gospodarstvu u Europskoj uniji i u priljevima od poreza zemalja članica. Sve trgovina je između oporezivih poduzeća je podložna PDV-u i stoga taj sustav treba olakšati protok tih milijuna svakodnevnih transakcija. Dakle, to vrijedi za sve ostale poreze. Morate utvrditi stopu i izdati odgovarajuću fakturu u trenutku transakcije. Ne možemo kasniti s transakcijama u očekivanju da ustanovimo kako se primjenjuje PDV. Dakle, to je posebna odlika e, sustava PDV, odnosno oporezivanja transakcija. I e, sva mjera koja podrazumijeva i troškove po svakodnevne transakcije također može biti popraćena i troškovima zapošljavanja i troškovima u vezi sa prihodom. Business Europe eh, podržava prijelaz na sustav koji se temelji na odredištu, ali kako bi to bilo uspješno, trebamo unositi eh, pojednostavljenja i omogućiti pristup relevantnim i pouzanim informacijama o upravnim praksama drugih zemalja članica. Dakle, moramo e, moći razumjeti i e, e, imati pristup tim informacijama o tome koje su stope PDV-a. Kada je riječ o konačnom sustavu PDV-a i prijedlogu u vezi s time, mi podržavamo napore komisije da proširi ovaj jedinstveni šalter koji je ključan element e, za jedan sustav koji se temelji na odredištu i to će biti najvažnije pojednostavljenje za mala i srednja poduzeća. Dakle, da poduzeća se ne nalaze u velikim poteškoćama kada se trebaju prijaviti u sustav PDV-a i razumjeti odredbe u vezi sa PDV-om u drugim zemljama članicama. No, drugi elementi prijedloga se suprotstavljaju cilju komisije, a to je pojednostavljenje svakodnevnih transakcija. Primjerice, predloženi ovjereni porezni obveznici nastoje dati odgovor na e, potrebu za pojednostavljenjem, ali e, taj pojam e, stvara sam po sebi dodatna opterećenja poduzećima i poreznim upravama, što znači da bismo mogli se izložiti još većem broju prijevara. Dakle, dopustite mi da istaknem sljedeće, odnosno prema procjeni učinka ovog prijedloga administrativne suradnje, 80% prekograničnih prijevara proveli su organizirani kriminalitet, a ne uobičajena poduzeća. Dakle, to su prijevare u vezi sa PDV-om. Mm, kada je riječ o prijedlogu komisije, bili smo razočarani nedostatkom ambicije u prijedlogu o malim i srednjim poduzećima, jer se ono obraća samo mikro subjektima. E, znamo da inicijative u vezi sa malim i srednjim poduzećima trebaju se promatrati u kontekstu pojednostavljenja uredbe o PDV-u B2C, i e, pojednostavljenjima koje će se donijeti u detaljnim odredbama, ali taj prijedlog e, ne e, rješava način na koji će mikro ući u sustav PDV-a postupnim povećanjem zahtjeva za pridržavanjem zakonodavstva. Dakle, imamo također i načelo revizije u zemlji poslovnog nastana i to bi olakšalo također e, primjenu PDV-a u ime zemalja članica. I hvala na kraju je e, Gerhard Hümer iz Austrije. On je iz Europske e, unije obrtnika i malih i srednjih poduzeća i budući da se bavimo učinkom reforme PDV-a i oporezivanja malih i srednjih poduzeća, mislim da je ispravno da on zaključi ovaj prvi krug izlaganja. Evo, hvala na ovim izlaganjima i ja bih eh, htio samo nadodati nešto o onome što je rekao kolega iz Business Europa i to sa stajališta malih i srednjih poduzeća. Mala i srednja poduzeća, naročito mala i mikropoduzeća, naravno suočavaju se sa eh, većim troškovima kada je riječ o oporezivanju nego velikih eh, poduzeća i Zbog toga treba nam e, program za mala i srednja poduzeća i pozdravljamo ovaj prijedlog da se omoguće porezna izuzeća i za prekogranično poslovanje malih i srednjih poduzeća i da se dopusti mikropoduzećima da iskoriste ovo pojednostavljenje i ako ne budu izuzeti od poreza. Ja razumijem ljutnju od njih koji nisu mikropoduzeća jer nisu obuhvaćeni ovom odredbom, ali 82% e, E, svih poduzeća su e, mikropoduzeća u Europskoj i ona jesu obuhvaćena ovim prijedlogom. No, postoje i određeni e, rizici kada je riječ o konkurenciji između e, poduzeća koja mogu imati izuzeća i onih koji ne mogu imati izuzeća i to je naročito problem e, za pružatelje radno intenzivnih usluga gdje izuzeće donosi značajne prednosti po pitanju troškova. Zbog toga mnogi naši članovi ne žele imati previsoke poreze pragove jer to bi moglo imati učinka na lokalna poduzeća. U ovom kontekstu mi podržavamo e, nastojanje komisije da taj prag bude stotinu tisuća eura za prekogranično poslovanje, ali kada je riječ o prijedlogu za, od 85 tisuća za e, nacionalni okvir, mnogi nisu zadovoljni time. Mi razumijemo razlog za ovaj prijedlog, to znači ukidanje sadašnjeg poreznog praga u Ujedinjenoj Kraljevini i uvođenje praga koji će obuhvatiti preostalih 27 zemalja članica, ali imamo e, e, sada zemlje članice čiji prag sada iznosi 25 ili 30 tisuća eura i one se boje da ako imamo sada novu direktivu sa 85 tisuća e, to će povećati također i porezni pritisak na razini zemalja članica. To njima nije poželjno niti zanimljivo. Tako da bismo mogli reći da nam ne treba takav prag uopće, nego da se o njemu odlučuje na nacionalnoj razini i trebamo izbjeći e, poravnanje između zemalja poput Belgije ili Njemačke i da se o tome treba odlučiti na političkoj razini. Osim toga, ako se primijeni visoki prag za izuzeća, onda bi to dovelo do iskrivljenja tržišnog natjecanja, naročito e, kada je riječ o radno intenzivnim uslugama i e, poslovanju i tu treba biti oprezan, ali postoji još jedan prijedlog koji nije uključen u prijedlog komisije, odnosno ako želimo posebno pomoći start-upovima na početku poslovanja, i ako ih želimo polako uvesti u nov sustav, na nacionalnoj razini bi se mogao onda odrediti prag koji će se smanjiti nakon prve dvije godine poslovanja, odnosno tijekom prve dvije godine omogućiti većem broju malih poduzeća da e, budu izuzeta, a nakon dvije godine da se to dopusti samo mikropoduzećima koja još trebaju rasti. Dakle, trebamo e, smanjiti taj prag nakon dvije godine kako bismo izbjegli iskrivljenje tržišnog natjecanja u ovom sektoru. Kada je riječ o prijelaznom e, razdoblju, podržavamo prijedlog da se e, većini poduzeća dopusti i daljnje primjenu izuzeća na godinu više, ali neki od naših članova misle da ovaj prag od više od 50% tijekom treće godine poslovanja je previsoki, neki smatraju da trebaju biti 25 ili 30%. Kada je riječ o uvođenju praga za mikropoduzeća koja nisu se izuzeta da iskoriste pojednostavljenja poput jednostavnije prijave i e, pojednostavljenje e, računovodstva i tako dalje, to pozdravljamo, ali još uvijek ne znamo je li prag od od 2 e, milijuna e, dovoljan ili bi se mogao možda malo povisiti na 5 milijuna eura. Jer u ovom slučaju poduzeća imaju koristi samo od pojednostavljenja i to nema utjecaja na e, konkurentnost. I još jedna napomena o fleksibilnim stopama. Želim istaknuti ono što je rekao kolega iz Business Europe. Dakle, za nas fleksibilne stope predstavljaju poteškoću iako ih neki članovi traže i one će biti djelotvorne jedino ako imamo sustav u kojem e, poduzeća mogu ustanoviti koja je stopa PDV u određenoj zemlji i dakle trebamo e, zatražiti sustav koji će ih izvještavati o tome ako dođe do promjena stopa, a ne da to oni moraju sami tražiti. I još e, jedan, e, jedna napomena o vjerenim poreznim obveznicima. Dakle, ako dopustite, odnosno ako imate složene kriterije i složeni sustav e, kako biste postali ovjereni porezni obveznik i ne dopuštate malim i srednjim poduzećima koje imaju dobro poslovanje da dođu do tog statusa, E, onda će to doći, e, dovesti do toga da će to ići na korist većim poduzećima koja su ostvarila taj status e, i one će imati veći povrat poreza i imat će bolju likvidnost od onih koji će se morati koristiti prijenezom porezne obveze. Hvala, evo ovime zaključujemo prvi krug rasprave, a sada želim dati riječ izvjestiteljima Europskog eh, parlamenta za sadašnje predmete u vezi sa porezom. Dakle, eh, eh, Tom van der iz Pučana nije ovdje, tako da ću ja uzeti riječ umjesto njega, tako da ću vas zamoliti da mi komentirate tri pitanja. Prvo pitanje odnosi se na to da govorimo o E, kružnim prijevarama i također govorimo o nedostatku povjerenja. Vidim da postoji velika poteškoća u vezi sa nedostatkom povjerenja između e, poreznih e, vlasti i zemalja članica, kako to prevladati. I drugo pitanje odnosi se na inicijativu nekih zemalja članica kojim se nastoji riješiti pitanje jaza o PDV-u prijenosom porezene obveze. Dakle, kako je to u skladu sa prijedlogom komisije koje su prednosti i koji su nedostaci. I e, na kraju pitanje za komisiju. Hoćemo li moći nastaviti e, raditi na tom prijedlogu budući da nam treba i privola zemalja članica i hoće li to možda predugo trajati i hoće li se uopće završiti raditi na tom prijedlogu? Tko želi započeti? Prvo ću zamoliti e, riječ predstavnika komisije. Hvala gospodine predsjedatelju. Koliko vremena imam eh, na raspolaganju? Pa četiri minute, ali mislim da smo uštedjeli na vremenu, no ipak molim vas eh, da ne duljite previše. Eh, hvala. Htjela bih također reagirati na neke od komentara drugih govornika. Neću previše duljiti, ali uvijek pozdravljam ovu mogućnost da razjasnimo nesporazume vezi sa našim prijedlozima. Evo, započet ću sa smanjenom stopom pa nigdje ne pozivamo na veće korištenje smanjenih stopa ili na mogućnost smanjenja stopa koje su sada na snazi. Popis je ovdje uključen zato jer je komisija htjela uspostaviti konačan sustav koji se temelji na e, porijeklu, odnosno da se definitivna stopa e, određuje prema zemlji poslovnog nastana e, isporučitelja. I to se ne odnosi na prekograničnu trgovinu jer to znači da potrošači odlaze u drugu zemlju članicu na kupovinu i to je uvijek moguće, nego da se to određuje prema poslovnom nastanu poduzeća. Dakle, ako imamo načelo porijekla i različite stope, ako postoji neka postoji prednost, naravno, ako imate poslovni nastan u zemlji sa nižom stopom. Evo, um, želimo tu približiti zemlje članice istim stopama i zbog toga imamo popis dobara i usluga koje podliježu nižim stopama ukoliko se uvede prijelazni sustav. No, um, nažalost, to je došlo do nekih diskriminacija, odnosno neke e, zemlje članice, tada ih je bilo devet, koje su imali izuzeća predviđena u svojem zakonodavstvu o PDV-u, imale su mogućnost e, uvesti smanjene stope koje su izlazile van e, popisa dobara i usluga koje su stavljene na raspolaganje zemljama članicama i to su zadržale i e, stigo je trenutak u kojem je došlo do promjena i prva promjena bila proširenje Europske unije. E, zemlje koje su pristupile nakon toga Europskoj uniji imale su manje mogućnosti smanjenja porezne stope i to uz poštivanje popisa koji je bio dodatak prijelaznom razdoblju. Također smo i mi u međuvremenu izmijenili svoje viđenje primjene konačnog sustava, dakle ne više prema porijeklu nego prema odredištu. Dakle, e, tu nema više mogućnosti prekograničnog šopinga. Dakle, ako idete u nabavku druge zemlje članici, podliježete zakonodavstvu te zemlje članice i e, ako je to prema nižoj stopi pdv onda to bolje po vas, ali e, u ovom slučaju nema više potrebe primjene ograničenja za robu ili usluge koje se mogu nuditi po nižoj stopi. I kako mi možemo onda reći Poljskoj da nije moći, e, moguće e, imati smanjenu stopu PDV-a na dječje pelene ako recimo je to moguće u Irskoj. I e, ova rečenica ističe dva problema. Dakle, ko smo mi da to kažemo kada to nije nužno, e, je li to u skladu sa ugovorima i također ono što se navodi kao neustavnim je učinjeno kako bismo poštovali ugovore. Prema članku 113 moramo imati uskraćeni europski okvir samo utoliko ukoliko, eh, ukoliko je to eh, potrebno za eh, funkcioniranje jedinstvenog tržišta i izbjegavanje diskrivljavanja tržišnog natjecanja. Dakle, trebamo li to činiti danas? Ne. Zašto bismo trebali pitati zemlje članice kako koristiti njihov fiskalni prostor? To je jedna posljedica. I druga posljedica je inherentna diskriminacija, odnosno izuzeća na snazi za zemlje članice koje su ih imale će isteći ukoliko se pravila ne promijene i e, do trenutka dok ne stupi na snagu konačan režim mogli bismo reći da smatralo se da je to gotovo, ali političari koji su izabrali e, građani znaju što to znači, odnosno <laughs> znaju da je to politički neostvarivo. Dakle, treba naći načina da one zemlje članice zadrže svoja izuzeća, ali trebamo ponuditi istu mogućnost svim ostalim zemljama članicama. Naravno, E, smanjenje porezne osnovice je velika opasnost i zbog toga imamo zaštitne mehanizme, a to je e, granica ponderirane e, težine od 12%, što znači da ako jedna zemlja članica ima određeni porezni manevarski prostor za smanjenje stope kao instrumenta za promicanje porezne politike iz socijalnih ili političkih ili prihodovnih razloga ili iz zbog razloga rasta, to će odlučiti sama zemlja članica. I e, mi im dajemo mogućnost da iskoriste ovaj porezni manevarski prostor e, bez da ga povećaju, nego ih jednostavno e, samo trenutak, evo, možete li prijeći na pitanja jer još imamo četvoricu govornika i htjeli bismo čuti vaše odgovore. E, svi smo svjesni logika koja stoji iz prijedloga. Evo, ja e, sam htjela e, se osvrnuti na ono što su rekli prethodni govornici. Oni su govorili više od šest minuta, ja neću dulje od njih. Dakle, vaše pitanje se odnosilo na e, povjerenje između zemalja članica i naš e, prijedlog ide upravo u tom pravcu. Zapravo nesručnjacima je teško objasniti kako sustav funkcionira. Dakle, samo vrlo sažeto mi smo prepoznali mogućnost da ulovimo one koji nestaju, a da nisu platili porez. Dakle, sada ako prodajete robu van svoje zemlje članice, drugom poduzeću to je izuzeto. Dakle, roba se kreće bez oporezivanja i to dovodi do prijevare vrtulja odnosno i do MTIC-a, dakle kruže prijevare. E, osim toga, trebate e, uloviti odmah taj novac i redistribuirati ga tamo gdje on treba ići. Budući da su zemlje članice, kao što ste ispravno rekli, bojale da će neko drugi ubrati taj porez ili su se borale da će, bojale da će morati ubrati porez za nekoga drugoga, mi smo uveli jedan postupan sustav i e, ovjereni porezni obveznik znači da ako, ako želimo zadržati postojeći sustav što dulje u redu, onda ulovimo one koji e, su, za koje je najizglednije da će nestati s novcem. Dakle, ponudimo zemljama članicama mogućnost da zadrže sadašnju situaciju, ali da istovremeno ono ispunimo najveći jaz. zbog toga smo se odlučili za ovo rješenje. Drugo pitanje je zašto e, smo omogućili E, zemljama e, da iskoriste sustav prijenosa obveze. Pa to je prijedlog na e, razmatranju vijeća i neću sada ga više komentirati. Dakle, mi smo učinili ono što smo mogli u skladu sa prijedlogom i sa ugovorima i sada je red na vijeću. Mislim da ta dva prijedloga nisu nespojiva. Neću sada ulaziti u pravne pojedinosti ako vas to ne zanima. Jeste li imali treće pitanje? Koliko je vjerojatno da će prijedlog naići na dovoljan odaziv? Pa kao i sa svakim e, prijedlogom u vezi sa porezom, to će dugo trajati, ali budući da se to temelji na jedinstvenom šalteru, dakle mi smo krenuli sa jedinstvenim šalterom za materijalne usluge i to je polučilo uspjeha. Sada e, smo e, to usvojili za sve transakcije B2C na udaljenost. Imamo jedinstveni šalter u prijedlogu komisije, to funkcionira i jedino se izostavlja one stop za poduzeće, poduzeće dakle transakcije između poduzeća, ne transakcije između poduzeća i klijenta. Hvala. Želi li netko drugi komentirati ili postaviti pitanje, ali molim evo da ostavite vremena i za druge. Hvala. Kao ako sam dobro shvatio, vezano sta pitanja o prijedlogu što se tiče znači ovog pravila prijenosu porezne obveze i sustava izuzeća mogu reći da znači ove prevare i kružne i e, isto tako karusela smo imali znači smjernice vezane uz borbu protiv toga a to, u to je također upisano i u taj proces povjerenja ali imali smo s druge strane e, pritisak na E, vrhu administracije da poreze koje su govorili o tome da to treba i mora funkcionirati. Mogu reći da postoji e, politički pritisak koji se mora izvršiti, a što se tiče znači ovog prijenosa porezne obaveze, govori se, postavili ste pitanje da li imamo rizike ili koristi. Koristi su da smanjite, na primjer, jednu vrstu E, prijevare u jednoj državi članici, ali postoji rizik izvoženja tih prijevara. Imamo također izloženosti drugim e, rizicima gdje imate znači plaćanje e, vezan uzimajući obzir prag. I tu imate različite rizične profile i neželjeno možete povećati rizik. Vidjet ćemo da li će to biti uspješno ili ne. Možemo reći da je načelno PDV najjednostavniji porez na svijetu jer se primjenjuje jedna jednostavna stopa na određene transakcije, ali mi smo uspjeli e, to zbilja e, e, učiniti složenim. Sada Džepe Kofet koji je znači e, izvjestitelj za prijedlog e, za ove ovjerene porezne obveznike. Da, možemo reći da je e, cilj da se ustanovi sustav sprečavanja prije svega preko graničkih prijevara i jačanje trgovine. To su temelji. Neću sad e, postaviti pitanja komisiji. Imamo puno pitanja za komisiju, ali za, imam e, pitanje za paneliste vezano uz e, ovo, ovaj manjak povjerenja između država članica, te također manjak informacija, razumijevanja jednih drugih Možete li vi možda, Kristijane, nešto reći o tome? Imate li kakvih sugestija detaljnije kako bi se nadišao taj problem nedostatka povjerenja? To bi bilo interesantno čuti. A sada za Gerharda, što se tiče ovih e, malih i srednjih poduzeća, mikropoduzeća, možete li nam možda kratko reći koja je najveća prepreka u okviru ovog novog sustava i to što se tiče malih, srednjih i mikro poduzeća. Vidite li kakvih problema povezanih s tim? Mi naravno e, željno to očekujemo i ćemo uzeti u obzir kad budemo razgovarali e, o tom e, prijedlogu. Znači prvo znači ćemo postaviti pitanje gospodinu Huemeru. Možda bi on mogao odgovoriti na pitanje. Pokušat ću biti i kratak i precizan što se tiče izgradnje povjerenja. Kako izgraditi povjerenje? To je otvoreno pitanje ovaj e, prvi originalni prijedlog što se tiče jedinstvene kontaktne točke u One Stop Shop smo imali znači e, e, provođenje audita kako ne bismo imali znači preopterećenje poreznih obveznika druge države članice, ne znamo da li je to dobro ili ne, ali države članice to nisu željele. No, što se tiče One Stop Shopa, E, imali smo znači prvo uvođenje što se tiče elektroničke prekogranične trgovine. I tu moramo imati to, e, tu izgradnju povjerenja, to povjerenje. Za to je potrebno vremena, ali to je zapravo jedan od najboljih katalizatora za izgradnju povjerenja. Ako se znači susrećete sa različitim predstavnicima uprava za porez, ako imate e, mogućnost e, rada zajedno te znate kako ovaj, e, provoditi stvari, ako olakšavamo znači revizije, prekogranične revizije, onda nećemo trebati čekati dva ili tri mjeseca na određeno djelovanje jer ono što morate imati na umu da je prevara prije svega sakrivena u složenim postupcima. Što je e, znači audit e, i analiza brža, to imamo manje prijevara. Isto tako imali smo i taj informativni portal za PDV. Postavljamo se pitanje zašto neka država članica ne želi javno objaviti E, informacije o e, stopi PDV-a na znači jedan informacijski portal. Ja jednostavno odgovor ne mogu pronaći. Možda troškovi zadržavanja e, te informacije, no u interesu je svih da se takva informacija stavi na portal koja će biti vjerodostojna, pristupačna i tako dalje a ne da se sad moraju tražiti e, savjetnika, stručnjaka koji bi onda otkrio i dao informaciju o tome kako se registrirati, koje su stope i tako dalje. To je nešto što u svakom slučaju ne funkcionira na pravi način. U redu, sa stanovišta malih i srednjih e, poduzeća. Imamo znači dva e, problema što se tiče ovjerenih e, poreznih obveznika. U budućnosti ne možete vidjeti razliku vezano uz to da li je vaš klijent ili neko drugo poduzeće ili potrošač ako nemamo u potpunosti e, funkcionirajući e, znači e, sustav učinkovit koji daje vjerodostojne informacije, onda nećemo biti o mogućnosti ovo provesti na pravi način i to sa pravnog aspekta. Što se tiče znači ove e, opskrbe između poduzeća ako ne možete dobiti znači taj certifikat tu uvjerenje kao ovjereni porezni obveznik ako to bude pre e, pre e, teško, presloženo ili preskupo, onda ćete morati platiti PDV za opskrbu, a to je u svakom slučaju velika razlika sa stanovišta konkurentnosti mi možemo podržati CTP ako e, svako malo ili srednje poduzeće koje se e, ponašalo na e, pravi način u prošlosti može na lagan način dobiti ovaj status CTP-a ovjerenog poreznog obveznica, obveznika. Imamo još uvijek tri govornika, počeli smo malo kasnije. Predlažem da produžimo za 20 minuta, na e, sljedećoj točki dnevnog reda ćemo moći možda dobiti malo na vremenu. A sada Tibor Sani, on je izvjestitelj za stope PDV-a. Hvala. Mi u parlamentu smo imali dugu i ozbiljnu raspravu vezano uz sve elemente sustava, uključujući i stope. No moje pitanje je malo općenitije. Čini mi se da profesorica Ferija je napravi, e, kritički E, komentirala ovaj e, prijedlog. Tijekom e, naših pregovora nisam mogao primijetiti takav snažan kritički pristup. Moje pitanje je jednostavno. Ako sam ju dobro shvatio, ona je rekla da komisijin prijedlog je neustanovan te također gospodarski loš sa gospodarskog stanovišta. To može biti, ja to ne isključujem, ali ako je tomu tako, kakva je alternativa onda? Budući da mislim da smo u sadašnji prijedlog uložili puno truda i rada i bilo bi za mene iznenađujuće Uh, da sad taj prijedlog bude izložen takoj velikoj kritici. Ono što me najviše zanima je koje su alternative. U okviru ovih dvije minute koje su mi na raspolaganju želio bih istaknuti jednu drugu stvar. PDV kao takav nije sad nekakav uh, strani igrač u gospodarskom svijetu. Mogu reći da je E, taj porez povezan sa drugim vrstama poreza. E, države koje koriste visoku stopu PDV-a e, na takav način kompenziraju određene koristi koje daju multinacionalnim kompanijama. Evo, to je možda jedna od alternativa komisijonom prijedlogu. Hvala gospodine Saniju Znači, to je pitanje za profesoricu Laferija. Da, što se tiče mojih komentara na prijedlog, su argumenti koje sam ja također napisala i u člancima koje sam proslijedila ovom ugovoru. Ja e, e, razvijam te argumente i sa pravnog i gospodarskog e, stanovišta i to u detalje. Da, ovo je politički dosta e, osjetljivo, no ono što, čega se trebamo bojati da ne pogoršamo situaciju. Sada situacija nije idealna, možemo reći da je sustav PDV-a zastario, imamo isto tako i iskrivljavanje pravila tržišnog natjecanja i tako dalje. Sve su to istinite stvari, no ja se bojim da ovaj prijedlog sva, sve te probleme još e, povećara koje imate sve više smanjenje porezne, e, e, porezne osnovice, ako imate više diversifikacije, onda ćemo jednostavno povećati probleme. Čak i ako postoji prag, kao što je komisija rekla, ako idete u tom pravcu smanjenja porezne e, osnovice, imat ćemo deficit prihoda i morat ćemo ili smanjiti naše javne usluge ili naći novac iz nekih drugih izvora. Možemo reći da je PDV zbilja dobar način prikupljanja prihoda i održavanja funkcioniranja javnih službi. Ne znam, ako smanjimo taj prihod, od kuda ćemo sad e, naći novac? A što se tiče e, apetita država članica bez obzira što nisam političarka vidim što se događa u Europi znači ne vidim e, znači E, želju da se smanjuje e, opseg javnih službi i javnog sektora ako se smanje prihodi. Mogu reći da ovaj sustav bi onda još stvorio veće distorzije e, što se tiče tržišnog natjecanja i u tom smislu ćemo imati isto tako nemogućnost investiranja u javne službe. Ne znam kako ćemo manjak prihoda kompenzirati. Za mene je to kritično jer i ključnost. Zašto bismo to uopće radili? Ne vidim razlog zašto bismo smanjili poreznu osnovicu. Vidim dobar razlog da to proširimo, ali sa političkog, pravnog ili ekonomskog stajališta ne vidim uopće razlog zašto bismo sad smanjivali tu poreznu osnovicu. Zbog toga sam ja vrlo kritična što se tiče tog prijedloga. U mojim člancima, sam detaljno objasnila sve te e, razloge i naći će tamo moje argumente i naravno ću rado sa članovima odbora izvan ove prostorije razgovarati o tome. Hvala. Gospođa Ležan želi također intervenirati. Dvije primjedbe. Da. Htjela bih reći da ovdje imamo konačni režim koji se osniva na destinaciji odredištu i nije sad da ćemo imati potpunu slobodu država članica, nego imamo određene restrikcije, ograničenja što se tiče tog manevarskog prostora. Isto tako se slažem s tim da možete imati određene zabrinutosti, no imamo ograničenja što se tiče proračuna e, država članica, kuda e, države članice u tom smislu mogu ići. To je vezano sa isto tako o e, europskim semestrom. Ja sam uvijek govorila da nam je proširena porezna osnovica potrebna. Mogu reći da države članice ni u kojem slučaju nisu obvezne sada smanjuju tu stopu, imamo ograničenja vezano uz to. A sada konačni komentar što se tiče stopa. Ako budemo imali različite stope u državama e, članicama, onda moramo imati taj portal, nego također e, možemo e, uzeti u obzir mogućnost stvaranja statističke klasifikacije trebali bismo koristiti također standardnu klasifikaciju za sve druge stope, ali ne samo standardne stope, onako kako ih određuju države članice. Jer ako imamo trgovanje u e, drugoj državi, kako onda poznavati te stope? U tom smislu statistička klasifikacija može biti korisna. Hvala. Next on the list, Mr. Bernluke from ECR. Hvala vam. Sljedeći je gospodin e, Luke iz ECR-a. Izvodite. Prvo imam jedno pitanje koje se zapravo više temelji na načelima. Ako slijedimo prijedlog komisije i okrenemo se na čelu e, zemlje odredišta, zar to ne znači da je najbolji način za naplatu e, PDV-a prijenos porezne obveze? Jer ako pretpostavimo da porez treba platiti tamo gdje se nalazi krajnji potrošač, onda je malo neprirodno ubirati e, porez u tom lancu. Tako da rješenje bi po meni bilo prijenos porezne obveze. A moje sljedeće pitanje e, je za gospođu koja je govorila o registre, registraciji. Vaša susjeda govorila e, o novim rizicima koje predstavlja prijenos porezne obveze. No možete li nam malo detaljnije obrazložiti gdje bi se našli ti e, razlozi, ti rizici, jer ja, mislim da bi kroz postupak e, prijenosa porezne obveze bio dobar, a problem sa novim e, mogućnostima prijevare je zapravo mi se čini da bi mogao biti češći ako bismo imali taj tog ovjerenog poreznog obveznika. I e, još jedno pitanje koje se odnosi na smanjenje porezne obveznice. Govorili ste protiv onoga što je e, predložila komisija. Nije mi baš jasno, možda nam možete malo bolje objasniti. Da li to znači da vi smatrate da će se ići prema sve većem smanjenju stopa u sustavu, ali stope se razlikuju od osnovice vi ste govorili o smanjenju porezne obveznice, a ja to, osnovice, a ja to ne vidim. Ili možda nisam shvatio mehanizam koji bi doveo do nižih stopa od ovih koje imamo sada. Dakle, to su dvije stvari. Da li govorimo o osnovici ili o stopama? I bili zemlje koje ubiru PDV bile zainteresirane za novi sustav u kojem bi imale niže prihode tako da, kako to da bi se išlo prema nižim stopama, nije mi to baš jasno. Hvala vam. E, evo, tu je bilo nekoliko pitanja. Tko želi početi? E, dakle, idemo e, s lijeva na desno. Krenimo redom. Izvolite. Evo, hvala vam, bit ću brzo. PDV funkcionira po plaćanjima po dijelovima, trenutačno. Sustav kojeg e, imamo je prijelazni režim i to je zapravo, koji se temelji zapravo baš na prijenosu porezne obveze za međunarodne e, transakcije. I tu su problemi, i tu problemi počinju. Dakle, zato što dakle, sa prijenosom porezne e, obveze se uklanja se to plaćanje po dijelovima. To vjerojatno znači da ako idete na crno tržište, gubite sve. A s tim plaćanjem po dijelovima, čak i ako imate e, samo, ako, čak i ako nedostaje samo jedan dio u lancu, izgubit ćete samo taj dio, a ne cijeli iznos PDV-a. Stoga, da, e, prijenos porezne obveze oduvijek ima taj problem. U ovom okviru pokušavamo sada primjenjivati istu stvar. E, dakle isti sustav na nacionalnoj i na međunarodnoj razini. To je dakle da se transakcije oporezuju. Zašto sustav ne funkcionira? Zato što imamo različita porezna tijela, nismo e, federalizirali taj sustav. No kad je riječ o borbi protiv porezne prijevare i kad je riječ o pojednostavljenju sustava, i s obzirom na to da taj jedinstveni šalter vrlo dobro e, funkcionira, uvjereni smo da će to biti dobar izbor. Što se tiče ovjerenog, registracije ovjerenog e, trgovca, kako onda funkcionira e, prijenos porezne obveze? Pa da li ne možemo svima vjerovati? ne možete poslije imati tu frakcijsko oporezivanje. To je zapravo samo dodatna komplikacija za tvrtke. Ne kažem da to ne bi moglo e, funkcionirati i ne kažem da nema alternativa, ali mi smo radili na temelju naših e, procjena učinka i pronašli nešto što će ipak ponuditi brojne mogućnosti. E, vidim da gospođa Delaferija također želi reagirati. Da, ja želim podržati ono što je Elena rekla o prijenosu porezne obveze. Sva istraživanja pokazuju da kad, kad uspoređujete PDV i porez u maloprodaji, vidi se da uh, PDV ima određene prednosti kad je riječ o prijevari. Dakle, činjenica da se ne oslanja na zadnju fazu tog lanca. Stoga napravljeno je mnogo istraživanja i izvještavanja trećih strana o transakciji, dakle umjesto vas, ima značajan učinak e, o povećavanju prijava svih transakcija, a ne na smanjenje. Što se tiče stopa PDV-a, smanjenje porezne osnovice je tehnički pojam za sve ono što nije standardna stopa PDV-a stopa PDV-a se odnosi na sve u svim zemljama. Sve što se um, odmiče od toga se iz perspektive e, javnih financija smatra poreznom, poreznim rashodom. I tu ulazi u priču e, porezna osnovica, to je smanjenje porezne osnovice. Vidjeli smo u brojnim zemljama Europe, ne samo u jednoj. I mogla bih vam ispričati neke primjere, recimo higijenski ulošci u e, Velikoj Britaniji, e, cipele u nekim zemljama, restorani u Portugalu. Dakle, vrši se pritisak na vlade da smanje stope PDV-a i taj pritisak je golem u nekim slučajevima. I ako skupine primjećuju da će da vlade imaju prostora za smanjenja stope PDV-a, to će i učiniti. Tako da se ide u tom smjeru. Ne vidim da će se stope e, PDV, da će stope PDV-a rasti, to zbog političkog pritiska, već smatram da će padati. Evo, približavamo se kraju. Želi li još netko nešto, želi li još netko reagirati? I ja sam potvrdila e, to da moramo dakle imati i porez mm, e, prijenos porezne obveze te jedinstveni e, šalter koji nam je potreban i čak e, ne želimo dakle da se želimo da oni koji usplaćuju dakle i da im se nešto odbija i to neovisno o tome da li imate prijenos porezne obveze. Zato što e, kad god imate dva sustava, onda možete koristiti i sustav e, arbitraže. Thank ću ako, ću sada dodatno zakomplicirati stvari. Dakle, je li stvar naravno teža? Možete reći da, e, ako kažete da naplaćamo PDV i dakle ne razbija se lanac, no preko granični iznos PDV-a je preko 3 bilijuna. Ali kako ćete prikupljati e, te poreze e, i kako ćete ih vraćati prekogranično, ako to bude recimo potrebno? Zato mi kažemo da smo za E, neke jednostavnije metode, no prijedlog ovakav kakav je sada, smatramo da ovjereni porezni obveznik nije pravi odgovor, e, posebno zato što ne znamo kako se to primjenjuje. E, zatim imamo grupne transakcije između normalnih poslovanja i običnih tvrtki, to trebamo pojednostavniti. No na to ne možemo odgovoriti dokle god ne, e, se ne upoznamo jako dobro s tim sustavom. Možda to nije idealan odgovor, ali raspravljati o CTP-u, to o vjerenom poreznom obvezniku, prije nego što se o tome e, sve detaljno zna, je malo teško. Hvala vam. E, Gospođa Scott je morala otići zato što smo kasnili i time završavamo sa pitanjima. E, hvala svim sudionicima i hvala e, našim stručnjacima. Ovo je tek početak rasprave u parlamentu, ali vidim da nas očekuje vrlo interesa, interesantna rasprava. Eh, ovu raspravu za sada ostavljamo za eh, dakle, jedan sljedeći krug i očekujem da ću čuti sve vas u budućnosti. Još jednom se eh, ispričavam na kašnjenju. A sada prelazim odmah na točku broj 13. Evo,

Sold. And the timeline is on the back, you know, because we agreed that yesterday. Yeah, yeah, I have it also. On, uh, I have it. Sold. Dear colleagues, uh, let me start. Dakle, krećemo sa točkom broj uh, 13. Uh, riječ je o općem proračunom Europske unije za financijsku godinu 2019. sve dijelove. S nama je izvjestitelj mm, Daniele Vioti iz socijalista i demokrata. Oprostite što ste morali e, čekati. On će sudjelovati na sastanku. E, predstavit će nam postupak, saslušati naša mišljenja i naš doprinos. Dakle, postupak e, ide u dva dijela. Prvo, će odbor Ekon dati mišljenje nadležnom odboru za proračun. Tu ćemo dakle odaslati naše političke poruke te tehničke amandmane. Komisija, očekuje se da će komisija usvojiti nacrt proračuna 23. svibnja. Stoga najprije bih zamolio našeg gosta iz odbora za proračune da čujemo dakle njegov uvod, a nakon toga ćemo čuti um, naše izvjestitelje. Hvala predsjedavajući, hvala svima, hvala i kolegama iz ovog odbora što ste me ugostili u vašem odboru. Iako nemamo puno vremena, jako je važno održati E, kvalitetan dijalog sa svim odborima, naravno i sa odborom e, Ekon. E, I meni je jako važno obići sve odbore i čuti vaša mišljenja. Čisto i zbog metodologije. Moja namjera jest predstaviti mišljenje koje će obuhvatiti e, gotovo sva e, mišljenja o proračunu. Želim imati čvrsti stav Europskog parlamenta kako bismo e, mogli na sastancima mirenja sa vijećem i komisijom braniti naše stavove. Očekujem vaše preporuke, očekujem vaše mišljenja Dakle, najvažnije teme ovog proračuna se odnose, su zapravo, su reforme sektorskih programa te e, reforma europskog nadzornog tijela. Dakle, to su EIOPA, ESMA. Naravno, to će imati e, utjecaj na proračun. Zatim, što se tiče središnjih drugih ugovornih strana, ESMA se mora baviti nadzorom takvih tijela iz e, trećih zemalja. To će također podrazumijevati određene nove troškove od 2019. No, isto tako e, morat ćemo osigurati sredstva iz proračuna još u 2018. i 2019. kako bismo mogli pokriti prvih 12 mjeseci e, tih novih aktivnosti prije nego što se pokrene sustav kvota tako da ćemo dakle morati e, pozajmiti taj novac do e, proračuna, iz proračuna za 2019. Zatim što se tiče privatnih mirovina iz Europe, to su novi zadaci tijela EIOPA, opet u okviru e, nadzora tih tijela. Troškovi će se podijeliti u omjeru 60 naprama 40 sa zemljama članicama. Tako da će doprinos Europske unije trebao bi biti oko 40%, a to je oko 300 milijuna eura za 2019. i 2020. Eto, mislim da su to e, glavne glavne teme e, odbora Ekon e, za odbor Enkon u proračunu 2019. No tu sam kako bih čuo vaše prijedloge, vaša mišljenja i kako bismo e, na kraju ostvarili e, najbolje moguće e, izvješće. Hvala vam gospodine Viote. A ja sam zapravo izvjestitelj za mišljenje iz odbora Ekon, tako da ću ja sada govoriti. Kao što znate, razgovaramo o prijedlogu kojeg još uvijek nema. Stoga dopustite da e, s vama podijelim neke moje uvodne napomene o mišljenju odbora EKAN. Prvo, s obzirom na e, najnovije događaje u Europi i u svijetu, naravno valja razmišljati o bitnim temama, ali istovremeno definirati koje su prioritetne teme za Europsku uniju za, po mojem mišljenju to su sigurnost i obrana i moramo osigurati da u proračunu imamo odgovarajuća financijska sredstva za te prioritete za budućnost Europske unije. Moramo osigurati da proračunske linije budu uravnotežene, te da institucije i agencije mogu ispunjavati svoje dužnosti bez da se e, vrši pretjerani pritisak na proračun Europske unije. Rad, treba raditi e, na povećanju učinkovitosti što se tiče sadašnjih resursa. Isto tako, ako pogledamo na strukturu prošlogodišnjeg proračuna, možemo vidjeti da su najvažnije teme pod nadležnosti ekona, gdje moramo osigurati najviše financijskih sredstva, a to je dakle e, osigurati financijska sredstva za EFSU. Ako pogledamo proračunske linije malo detaljnije, moramo paziti da ne bude preklapanja i e, dupliciranja rada. Moramo dobro analizirati te proračunske stavke, pazeći da se ne udvostručuju neka sredstva. Veselim se e, vašim doprinosima, doprinosima svih izvjestitelja u Sjeni i ostalih zastupnika i da ćemo pomoći našim kolegama u odboru za proračun u ovom važnom radu. Eto, time sam ja završio sa svojim mišljenjem. E, budući da nemamo tu sada sve izvjestitelje u sjeni, pitaću e, gospođu Beres da nešto kaže. Ja se najprije moram ispričati u ime e, Simone Bonafe koja nije mogla sudjelovati. E, hvala izvjestitelju iz odbora Budget. Mislim da je, je dobro procijenio koje će biti prioritetne teme proračuna za 2019. Moram vas podsjetiti da se prošle godine e, stabilizirao proračun za agencije, to je stvarno e, ključno i to pogotovo s obzirom na mm, toga što će imati više e, posla s obzirom na Brexit. To možda neće biti direktno vidljivo, neće biti jasno vidljivo, ali će imati i tekakav utjecaj na te tri agencije, bilo da je riječ o agent EBI, <clears throat> ili e, tijelima za financijsku imovinu. E, vidimo da će e, to jest jedna stvar koja nije spomenuta je učinak promjene sjedišta Europske e, agencije za bankarstvo. Tu također, e, to preseljenje također podrazumijeva određene troškove. Sljedeće godine e, će učinak preseljenja zapravo biti potpuno operativan E, znamo kako je to išlo sa Europskom agencijom za lijekove, no svakako e, to moramo pomno pratiti. A tu moramo upamtiti i kontekst u kojem se sve događa. Ako sve budu išli kako treba, možda će se agencije financirati na jedan drugi način, jer kao što znate, trenutačno se provodi revizija te tri agencije a postoji i prijedlog komisije da bi i tržište trebalo dati svoj doprinos. Dakle, to će se smanjiti na jedno... E, e, pretpostavlja se da će se sredstva iz proračuna za agencije smanjiti za 40%. Eto, toliko sam ja htjela reći. Mm, dakle, u ime kolegice Bonafe. Kay Swinburne iz ECR-a e nije tu. Je li ovdje netko iz e, liberala? Ne. Zeleni. Sven Gigold je izvjestitelj u sjeni, nema ni njega. Želi li se javiti netko iz Ujedinjene ljevice? Želi li još netko nešto komentirati iz drugih klubova? Nitko. Želi li se netko spontano javljati za riječ? Dobro. Onda ću zamoliti e, našeg gosta iz e, odbora za proračune želi li još e, reagirati. Ehm. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala na vašem doprinosu i hvala kolegici Beres na njeznim važnim napomenama. Naravno, ja sam si to pribilježio i zabilježio sam sve ono što ste istaknuli. Htio bih samo u zaključku iznijeti neka promišljanja o onome što ste rekli, a onda ćemo pričekati proračun. Kao što ste vi rekli, gospodine predsjedatelju, za sada govorimo ni o čemu jer još nemamo na stolu nacrt proračuna Europske komisije e, koji će biti spreman krajem svibnja. Kada je riječ e, o pitanju sigurnosti i obrane, govorili ste s pravom o tome da treba osigurati potrebna sredstva i mi se s time slažemo sigurnosti i obrana, naročito novi obrambeni projekti trebaju raspolagati odgovarajućim sredstvima, ali to ne smije ići na štetu već postojećih projekata. Ovaj cijeli parlament i naš odbor eh, ravna se načelom eh, da kada se pokreću novi projekti da trebamo imati i nove proračunske prihode. Dakle, ti se projekti trebaju financirati na odgovarajući način, a ne preljevanjem e, sredstava iz e, drugih projekata koji su već u tijeku jer to ide na štetu i naših građana i poduzeća, naročito malih i srednjih poduzeća. Evo još jedna pomena s obzirom na ono što ste već rekli, a odnosi se na ulogu nadzornih tijela. Već godinama vidimo da je došlo do rezova osoblja, smanjio se osoblje za 5% u čitavim e, institucijama Europske unije, ali s obzirom na nove zahtjeve koji se postavljaju agencijama i nove zadaće agencija, onda te agencije moraju biti u stanju obavljati taj posao i moraju imati odgovarajuća sredstva i broj osoblja koji odgovara i na tome ćemo paziti i u pregovorima i u fazi mirenja s Hvala. Imajući na umu što je rekla gospođa Beres, važno je da inzistiramo i na drugim pitanjima, ne samo na novcu, tako da je ovo pozitivan ishod. Evo, neke tužne vijesti u vezi sa rokovima, dakle, bit će bliski rokovi i s obzirom na to da još nemamo niti izvješće, dakle, razmatranje e, nacrta izvješća u srpnju, rok za amandmane je uskoro nakon toga i za mišljenje i za proračunske linije 18.7. razmatranje amandmana i glasovanje na odboru EKON je prema kalendaru 29. kolovoza. Evo, imajte to na umu, a nakon toga ćemo e, odrediti, odnosno saznati rokove za donošenje proračuna. Evo, hvala svima, hvala našem gostu i budući da nemamo još naše goste koji bi trebali biti na sljedećoj točki dnevnog reda, prekidamo sastanak na 10 minuta. Hvala.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 So, dear colleagues, um, we can start uh, our point 14 of the agenda. Možemo započeti sa 14. točkom dnevnog reda. Izmjene uredbe EMIR osnivanje Europskog nadzornog tijela, izmjeni uredbe u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad CCP-ovima. Zaprimili smo 610 e, amandmana. I rad je već e, uznapredovao, radi se na izradi kompromisnih amandmana i želim zahvaliti izvjestiteljici na zalaganju. Dakle, Danuta, imate riječ. Hvala. E, Roberto je već spomenuo neke stvari, tako da ih ne moram ponavljati. Ali, kao što ste rekli, radimo sada na 40 kompromisnih amandmana koji su predloženi. I od samog početka, počeo od analize amandmana, bilo je očito da postoji slaganje između velikih klubova i kolega koji su u sastavu pregovaračke ekipe. Kada je riječ e, o velikim e, sastavnim dijelovima ove uredbe, nadam se da ćemo uspjeti postići sporazum e, među nama. Želim istaknuti sljedeća pitanja kada je riječ e, o središnjim ugovornim stranama i čitavom e, sustavu nadzora, sporazumjeli smo se oko uspostavljanja jedinstvenog sustava za nadzor središnjih ugovornih strana u EU u trećim zemljama. Naravno, bile su potrebne neke izmjene, ali mislim da ipak i u ovom slučaju smo postigli sporazum. Također smo se u nekoliko odmakli od komisijenog prijedloga, dakle u vezi sa ESM-om i odredbama oko ESME. Uspostavili smo jedan e, interni odbor ESME koji će biti zadužen za nadzor i za Europsku uniju i za treće zemlje i čujem da je jučer postignut sporazum i o sastavu tog e, odbora i o broju članova. Imat ćemo stalne članove, e, privremene članove i promatrače i u ovom kontekstu na e, Roberto prijedlog smo uključili i odredbe o neovisnosti i odgovornosti tog e, nadzornog odbora u odnosu na parlament i Također smo se dogovorili u vezi s načinom donošenja odluka, odnosno o potrebnim korumima i većinama u glasovanju. I također smo povezali odluke tog odbora i odluke nadzornog odbora ESME. E. I kada je riječ o samom nadzoru europskih središnjih ugovornih strana, dogovorili smo se da treba ojačati i kolegije, što je također važno u ovom kontekstu i odlučili smo također ojačati ESMU unutar kolegija i Sporazumjeli smo se oko osnovnog načela u vezi sa podjelom rada između nacionalnih tijela i ESME, tako da smo taj sustav nazvali basketing no ipak eh, smo osmislili jedan eh, sustav eh, od tri razine sa nacionalnim tijelima koja će morati zatražiti za neke odluke obvezujuću privolu ESME, a u nekim slučajevima pri odlučivanju će se morati savjetovati s ESMom. I treća mogućnost je da se odluke donose bez obraćanja ESMI. Predstoji nam još rasprava o tome koji ću sustav će se primijeniti na koje odluke. I kada je riječ o nadzoru CCP-ova trećih zemalja, Odlučili smo primijeniti isto arhitekturu kao i sustav nadzora europskih CCP-ova. Dakle, u slučaju europskih CCP-ova imamo clearing ovdje. Na početku e, sam htjela uvesti clearing i za europske CCP-ove. Dakle, morala sam odustati od toga jer me niko nije podržao, ali za CCP-ove trećih zemalja odlučili smo podijeliti tu skupinu na skupinu prve razine. Dakle, to su CCP-ovi koji su manje značajni za sustav i za koje se neće mijenjati sustav nadzora ESME. E. Zatim imamo drugu razinu gdje imamo CCP-ove koji su sustavski e, značajni i u slučaju kojih ćemo imati veće zahtjeve za nadzor, odnosno ti CCP-ovi će morati u potpunosti primjenjivati EMIR i e, na kraju imamo treću kategoriju ili razinu, odnosno e, CCP-ove koji su izuzetno značajni za sustav. Dakle, riječ je o CCP-ovima koji su toliko bitni za nas da e, bi se moglo odbiti njihovo priznavanje od strane Europske komisije i, osmislili smo i kriterije koje će razmotriti Europska komisija i ti će se kriteriji također dostaviti i ESMI na razmatranje ukoliko se bude odlučivalo o nepriznavanju CCP-ova u Europskoj uniji s obzirom e, na njihov značaj za financijsko tržište Europske unije i mislim da svi znamo koliko je važan e, sustav memoranduma o razumijevanju između Europske unije i nadzornih tijela trećih zemalja kada je riječ e, za CCP-ove iz druge kategorije, odnosno razine. I dogovorili smo da ćemo obratiti posebnu pažnju na one memorandume i zahtjevati njihovu primjenu ako e, budemo predvidjeli određene posljedice ukoliko treće zemlje i njihova nadzorna tijela ne budu poštivale te memorandume. I imamo također i osnivanje nadzornog kolegija za CCP-ove iz trećih zemalja i tu se uglavnom slažemo također i Mislim da svi uviđamo potrebu za revizijom odluka o priznavanju. Dakle, imamo dvije skupine takvih odluka, ovisno o količini financijskih instrumenata u, u valutama Unije koje namiruju i poravnavaju CCP-ovi. Dakle, oni CCP-ovi koji E, su važni će e, biti podložni reviziji svake dvije godine, a drugi svakih pet godina. I osim toga imamo jasne kriterije za ESMO za clearing, dakle za CCP-ove iz druge kategorije i ti e, kriteriji su u skladu i sa međunarodnim standardima, dakle kriterijima Basarskog odbora za e, entitete koji su značajni za bankovni sektor i također e, u skladu sa kriterijima CBM IOSCO. I tu smo se isto u velikoj mjeri složili. Mislim da nam e, predstoji još e, određeni rad e, u vezi sa izdavanjem valute središnjim bankama i nadzorom CCP-ova o tim bankama. To još trebamo ipak podrobno razmotriti. I Mislim ipak da smo u čitavom postupku zauzeli jedno dosljedno stajalište i pristup. Dakle, čitav sustav nadzora za središnje banke mora biti usklađen i dosljedan. Još moramo raspraviti koliko ćemo doraditi neke kriterije. Nadam se da ćemo se tu uspjeti također sporazumjeti. I na kraju, i to je nešto o čemu ćemo kasnije raspravljati na sastanku sa AFKOM, moram reći da smo uzeli u obzir i potrebu da se jasno sagleda ova podjela između članka 22. statuta i njegove izmjene i dopune i e, tu vidimo da e, treba dakle, odraziti ulogu Europske središnje banke u oba zakonodavna akta, no o tome ćemo kasnije razgovarati, i neću sada ulaziti u to da vam e, ne oduzimam više vremena, jer je to više povezano sa člankom 22. nego sa Emirom. Hvala Danuta. Evo sad je red e, na mene, jer sam ja izvjestitelj u sjeni SID-a. E, želim e, zahvaliti Danuti i ostalim izvjestiteljima o Sjeni na izvrsnoj suradnji. Mislim da smo odradili dobar posao i osmislili kvalitetne kompromisne amandmane koji se bave nizom složenih pitanja. Većinu onoga što je Danuta rekla nailazi na odobravanje sviju nas i pregovaračkog tima. Tako da se nadam da ćemo uspjeti ostvariti i značajnu većinu na glasovanju. Evo, osvrću se na neka pitanja na koje se Danuta već osvrnula. Kada je riječ o upravljanju, svi smo odlučili držati se odredaba uredbe Mir kako bismo izbjegli preklapanje sa revizijom ESME. E, bez obzira sada na pitanje brojki, interni odbor, ovako kako smo ga osmislili, bi mogao sudjelovati i u reviziji ESA, odnosno nadzornih tijela. Tako da sada pripremamo i nešto što bi moglo biti zajedničko u ovim predmetima. Bilo bi dobro da imamo što veći broj članova kako bi svi na odgovarajući način prionuli na posao i to mora biti europsko tijelo, a ne e, tijelo koje predstavlja nacionalna nadzorna tijela. To treba biti dakle tijelo koje će se birati iz redova SB-a. I e, kao što je rekla Danuta, kada je riječ o neovisnosti i odgovornosti tih e, predstavnika tu smo se složili i također znate da se trebamo pozabaviti i jednim osjetljivim pitanjem u vijeću. Nadam se da je to pitanje važno i za parlament. Dakle, kada je riječ o osjetljivosti pitanja i razlici u stajalištima, mi smo zaključili upravo da bi trebalo podijeliti upravo te subjekte na tri kategorije kako bismo postigli i što veću potporu za recimo pod navodnicima europeizaciju ovog sustava, a i tu bismo trebali uključiti jednu europsku klauzulu kako bi se ova podjela mogla smatrati privremenom e, i kako bi se mogla razviti u jedan e, potpuni sustav europskog e, nadzora. Dakle, kao što je Danuta rekla, imamo te tri kategorije i kasnije ćemo vidjeti e, kako im onda povjeriti nadzor nad različitim šancima. Mm, stajalište našeg kluba jest da trebamo što više toga podići na europsku razinu I e, treba vidjeti koje su uloge i nacionalnih nadzornih e, tijela u određenim područjima, tako da ćemo napravo krenuti ka potpunom europskom nadzoru. Kada je riječ o središnjim bankama i izdavateljima novca, e, kao što je Danuta rekla, razmatramo uvođenje ili provedbenih ili delegiranih akata i također e, želimo omogućiti e sb u da u izvanrednim okolnostima naravno kada je riječ o ispunjenju obveza SB-a kada je riječ o monetarnoj politici i sustavu plaćanja, dakle da i SB uđe u taj sustav. Nije to sve lako uklopiti i posložiti. E, ja sam uložio i neke amandmane koje ću kasnije još doraditi i prema našem daljem radu i Mm, ovo osnovno što imam za reći se odnosi na članak 22. Kada je riječ o priznavanju CCP-ova trećih zemalja, mislim da smo dobro uokvirili i uklopili razne nadležnosti, ali istovremeno očuvali i suštinu i logiku prijedloga komisije, a to je uspostava posebnog režima za sustavno sistemski važne subjekte. To mora biti jedan e, alat e, kojim ćemo moći lako upravljati tako da ne ostane isključivo na papiru. No, u svakom slučaju mislim da idemo ka jednom razumnom kompromisu u ovom području. A osim toga dodali smo i neka pojašnjenja i nadam se da će se uzeti u obzir neke amandmani. Imamo i uvodne izjave kojima se želi ublažiti neke zabrinutosti u vezi sa ovim novim sustavom i gdje se definiraju neke odlike kada je riječ o poljoprivrednim izvedenicama i e, nekim e, elementima koji imaju samo e, zanemarive rizike za e, članove i to treba također isto uzeti u obzir i treba vidjeti je li komisija već e, uvela provedbene akte za jednako odluke u vezi sa trećim zemljama. Dakle, u uvodnim izjavama želimo reći da nećemo koristiti ovaj instrument kako bismo doveli do smetnji i fragmentacije na tržištu, a ujedno nastojimo time očuvati ovaj sustav kako smo ga definirali. Kada je riječ o reviziji, uložili smo amandman koji se odnosi na reviziju procesa priznavanja trećih zemalja, dakle dvije godine kada je e, riječ o hmm, CCP-ovima koji obrađuju određenu količinu financijskih instrumenata u našim valutama i e, pet godina za ostale. Dakle, mislim da su mi e, izvjestitelji i izvjestitelji u Srijeni izradili kvalitetan tekst, e, trebamo još to doraditi, ali u svakom slučaju želim zahvaliti Danuti i ostalima na izvrsnoj suradnji. E, želite li vi uzeti riječ u ime komisije? Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, dobar dan svima. Ja govorim u ime Kay Swinburne. Ona danas nije mogla biti ovdje i pričitat ću njezinu izjavu. Prvo, ona zahvaljuje izvjestitelju i povjerenicima u e, Sjeni. Što se tiče komentara odražavaju cijeli niz stajališta ECR-a, isto tako uloga nacionalnih nadzornih tijela te također određena e, pitanja vezana uz proporcionalnosti te također i globalnih e, konkurencnih sustava. Imamo cijeli niz amandmana kolega za koje osjećamo da ta stajališta podržavaju. Potrebno je isto tako i ojačati suradnju što se tiče CCP-ova trećih e, zemalja mi smatramo da su to pragmatične sugestije za ono što postaje pravo političko pitanje. Što se tiče nadzornog odbora, mi podržavamo amanmane eh, amandmane gospodina Gualterinija. Eh, što se tiče potrebe E, za dva dodatna potpredsjednika, onako kako je Alde to predložio, mi to također podržavamo. A što se tiče prijedloga komisije vezano uz ulogu središnje e, e, banke, Europske banke, za nas je to zabrinjavajuće. Imamo isto tako i cijeli niz amandmana kolega u parlamentu kojima se pokušava riješiti to pitanje. Što se tiče objašnjenja procedure, to je nešto što pozdravljamo, imamo amandmane e, koji govore znači o tome da se moraju uključiti i druge stvari u nadzor, druge elemente u nadzor. Kad govorimo o 61, govori se o djelovanju e, Središnje Europske banke u izuzetnim e, situacijama, a treba se pronaći rješenje u pregovorima i na sastancima povjerenika i povjerenika u sjeni što se tiče ovog osjetljivog političkog pitanja. Mi smatramo da će ovaj predlog dovesti do fragmentacije tržišta, isto tako povećanje rizika što se tiče likvidnosti, te također dovesti u pitanje konkurentnost CCP-a što se tiče 476 e, gospodina Lukensona. Mi prepoznajemo te amandmane koji E, znači upisuju argumente 4, 7, 7, 8 i 9 Alde i gospodina Mana vi znate koliko se tu govori o potrebi ublažavanja rizika te također imamo i amandman koji treba koji poziva da imamo procjenu učinka i dubinsku procjenu učinka prije nego što poduzmemo neke mjere 4, 7, 9 474, znači imamo tu potrebu za proporcionalnošću što se tiče nadzornog e, sustava. Gospođa Swidburn e, se raduje što e, pregovori dobro napreduju i isto tako se veseli sudjelovanju u budućim pregovorima. Hvala. Hvala. Gospodin Peter Ježek, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, prije svega želim zahvaliti izvjestiteljici i njezinom uredu na dosad obavljenom poslu. Mogu reći da su bili vrlo učinkoviti, to je vredi za druge povjerenike u sjeni. Što se tiče prioriteta, nekih prioriteta za nas, što se tiče internog nadzora CCP-ova. Mi se slažemo sa izvjestiteljicom da trebamo ići prema sustavu koji će biti dio ESME. Zbog toga smo uložili amandmane kako bi se usredotočili na funkcioniranje tih struktura u praksi. Moramo imati isto tako E, više glasa, e, članova koji mogu glasati u okviru nadzornog odbora od onih kako je e, predloženih u ovom prijedlogu. Također pokušavamo postići konsistentnost teksta sa onim stajališem parlamenta vezano uz uredbu o CCP-ovima. Imamo amandmane u smislu da e, što se tiče rizika e, vezano uz podvrgavanje pravilima od strane ccp ova te također uzimanje u obzir e, kibernetičkih rizika to je nešto što u svakom slučaju podržavamo imamo također i podvrgavanje tih e, testova tih CCP-ova testovima na otpornost, a trebamo vidjeti koji su ti rizici što se tiče financijske stabilnosti. A kad govorimo o CCP-ovima trećih država, e, trebamo imati jasan mehanizam koji će omogućiti komisiji da e, e, povuče odobrenje takvim trećim e, CCP-ovima trećih država članica, e, trećih država ako postoje određeni rizik za stabilnost. Tu e, trebamo prije svega staviti u prvi plan mjere koji govore znači o toj odluci o povlačenju. Što se tiče pregovaranja, ponovnog pregovora o ugovorima te također o dodatnim rizicima vezano uz relociranje klirinškog poslovanja. Neke usluge u okviru CCP-a koji predstavljaju najviše rizika stabilnosti EU financijskog sustava mogu e, znači e, jednostavno e, ne biti, ne biti odobreni. Isto tako možemo imati povlačenje te dozvole. Što se tiče e, usluga u okviru CCP-ova, trebamo znači to podijeliti na dio 1 i dio 2, te također moramo imati veći nadzor na relevantnim uslugama, te njihovo podvrgavanje zahtjevima. Mislimo da što se tiče parlamenta, on ide u pravom smjelu. Isto tako cijenimo posao koji je obavljen do sada. Hvala. E, gospodin Lambert sada ima riječ, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, zahvaljujemo izvjestiteljici da nuta u potpunosti cijenimo i slažemo se s tvojom procjenom da znači CCP-ovi moraju biti podvrgnuti nadzoru, posebno što se tiče e, rizika E, također se slažemo s time da ESMA može izmijeniti određene odluke nadležnih nacionalnih tijela, a što se tiče amandman 3 vezano uz ovlasti ESME, znači trebamo imati znači specificirane akcije u specificiranom konkretnom vremenskom okviru. ESMA u tom smislu ima e, zadnju riječ što se tiče 26 uzimamo u obzir neslaganje. Također ono što je važno da imamo i po e, e, ravnotežu što se tiče nadzornog uključenja nacionalnih centralnih banaka. A to je također povezano i sa ovim zahtjevima što se tiče likvidnosti, namira, kolaterala i tako dalje tu imamo određeno neslaganje vezano uz to, a što se tiče ovih potencijalnih problema likvidnosti, što se tiče CCP-a, u slučaju e, nekih e, znači financijskih e, previranja, ono što je potrebno da tu, tu imamo mogućnost zatraženja dozvole za CCP, CCP-ove. E, mislimo da što se tiče različitih misija središnjih banaka tu možemo imati sukob interesa. Što se tiče e, znači aktualnog okvira Emira, tu se želi riješiti neki problemi, neke manjkavosti tog okvira što se tiče e, sustava klasifikacije, onako kako je to predloženo, to je i prikladno i proporcionalno, no moramo imati posebno objašnjenje kriterija što se tiče klasificiranja tih CCP-ova u tri kategorije. Isto tako, 25.2c imamo izmenu tog članka vezano usvajanje delegiranih akata. Što se tiče specificiranja tih kriterija, isto tako jačamo ulogu ESME e što se tiče ovih regulatornih zahtjeva kako bismo znači e, uzeli u obzir ovaj e, dio 2, ovaj stup 2. I na kraju, što se tiče naših e, prijedloga vezano uz nove CCP, imamo znači tu prijedlog 25.2bb, e, trebamo znači isto tako e, ustanoviti određene zahtjeve za CCP-ove trećih država kako bi dobili tu dozvolu. Zabrinuti smo si što se tiče stvaranja administrativnog tereta. Imamo tu e, određene prijedloge. Imamo također i reviziju e, ESE koja je pred nama. I mislimo da što se tiče posla koji trebao biti obavljen, to može biti obavljen od strane podpredsjednika nadzornog odbora u okviru e, ESME. Ja razumijem sva ova pitanja e, fragmentacije tržišta, no želje, želio bih odgovoriti e, posebno ECR-u da su naše demokracije fragmentirane. Ako želimo da tržište bude podvrgnuto demokratskim e, pravilima, a ne obrnuto, budući da nemamo globalnu demokraciju, nemamo ni globalno tržište. Dok, dok demokracija bude fragmentirana, biti će takva i tržišta. Hvala. Um, Hvala. Gospodin Karti, izgleda on nije s nama. FDD, ne. Gospodin Anemas, u čije ime govorite? Gospodin Vinik, gospođa Vinik spontano javljanje za riječ. Tu tražite riječ. E, gospodin Klinc nije danas mogao prisustavati sastanku i e, e, želio je da znači podržimo amandman 474. ECB želi podržati E, govori o tome da ćemo znači povlačenje Ujedinjene kraljevine iz e, sustava jednostavno dovesti u pitanje e, obavljanje zadaća Europske središnje banke. To također će dovesti u pitanje funkcioniranje najvažnijih CCP-a u Ujedinjenoj kraljevini. To isto tako može dovesti do smanjenja likvidnosti u eurozoni. Što se tiče kompromisa, e, time se želi e, znači e, procijeniti znači utjecaj CCP-ova znači na sistemsku sigurnost cjelokupnog europskog sustava. Ujedinjena kraljevina dalje ne želi biti podvrgnuta europskim zakonima zbog toga njezina financijska E, stabilnost e, stabilnost Europske unije ne smije sad ovisiti o e, Ujedinjenoj kraljevini Brexit znači Brexit što se tiče ovih kliriških društava to je znači nešto što je važno za financijsku sigurnost Europske unije i oni trebaju biti podvrknuti zakonima Europske unije ako Ujedinjena kraljevina odluči da se pridruži europskom gospodarskom prostoru, onda se ništa neće mijenjati. I to je nešto što se treba uključiti u pregovore sa Ujedinjenom kraljevom. Što se tiče smanjenje utjecaja na industriju, financijsku industriju, gospodin Klajs govori o tome da samo ugovori koji će se potpisati nakon tranzicijskog perioda, znači 1.1.2019. E, e, godine trebaju znači e, E, biti uključeni u europsku gospodarsku zonu, europski gospodarski prostor. Hvala. Ne vidim da se itko drugi spontano javio za riječ. Da, Prvaš Peres, izvolite. Hvala, gospođo izvjestiteljice. Radi se o predmetu gdje smo od početka željeli nametnuti određeni ritam i važno je da tu napredujemo. Moram reći da nisam detaljno analizirala sve kompromise, no čini mi se da što se tiče suštinskih pitanja tu je sve sadrženo. Imam nekoliko zaprenutosti a radi se o jednoj točci o kojoj nismo za sada nešto rekli, čini mi se. Slažem se u potpunosti s vama da trebamo jačati ovlasti ESME, također se slažem s time da trebamo e, znači e, voditi jasno e, i transparentno taj razgovor što se tiče procesa oko CCP-a izvan Europske unije. Znači CCP-a E, trećih zemalja. A kad govorimo o posebnim ovlastima u hitnim e, situacijama, ako tu sad imamo neke sistemske rizike, onda trebamo predvidjeti neke hitne situacije gdje ESMA onda može intervenirati. A što se tiče ovog pitanja demokracije, ja bih se na to htjela također nadovezati. Ako imamo neke e, čimbenike na tržištu koji e, ne poznaju e, fragmentiranost, koji nisu fragmentirani, a s druge strane ako imamo fragmentiranost demokracije na nacionalnoj razini, onda je uloga Europskog parlamenta da tu to ispravi Mislim da u tom smislu intervencija našeg parlamenta neophodna na kraju što se tiče poveznice sa revizijom ESE. Shvaćam da vi predlažete jedan specifični sustav što se tiče e, revizije CCP-a. Ja bih željela da to bude povezano sa e, revizijom E, ESE koja je u tijeku. Tu trebamo uključiti to pitanje upravljanja. Od e, jedan od potpredsjednika upravnog odbora treba biti predsjednik jednog od ovog, e, ovih tijela koje se upravo oformljuju za nadzor. Što se tiče toga, nemam sad neke e, jasne ideje, no e, što se tiče efikasnosti određenog izvršnog tijela, ne smije, to tijelo ne smije imati previše članova, to tijelo ne smije imati previše članova. Znamo što funkcionira i što ne funkcionira na tom području. Središnja Banka je nešto što dobro funkcionira u svakom slučaju i to uzimajući u obzir zadaće koje to tijelo bi trebalo obavljati. Ne znam sad koji je broj koji bi bio potpuno prikladan, ali mislimo da trebamo ići tim pravcem kad odlučujemo o tom broju, a to treba u svakom slučaju biti povezano sa novim upravljanjem, e, upravljačkim sustavom onako kako će to biti e, definirano e, ESMOM. Hvala. Sada predstavnik komisije. Izvolite. Hvala. <clears throat> Hvala vam što ste mi dali riječ. Najprije e, puno hvala Europskom parlamentu e, na radu na ovom izvještaju. Drago nam je da parlament podržava sva ključna načela prijedloga komisije. Što se tiče trećih zemalja i nadzora e, CCP-a, pozdravljamo napore da se te, ta tijela analiziraju na temelju njihove sistemske važnosti. Isto tako, zadovoljni smo prijedlogom da to, da to nadzire ESMA. Isto tako, smatramo da je važno uključiti i središnje banke. No, postoje nekoliko područja i to ako, moram to reći, ako smo dobro razumjeli nacrt mišljenja i voljeli bismo da parlament malo bolje razmisli o tim stvarima i ako je potrebno da nam pojasni. Prvo, kad je riječ o usporedivoj sukladnosti. Voljeli bismo čuti na koji način CCP iz treće zemlje e, um, poštuje pravila, pravila europskog okvira, a ne pravila treće zemlje. Moramo paziti da to bude vrlo jasno navedeno u tekstu kako bi se izbjegli nesporazumi. Isto tako trebamo paziti o tome da um, uvedemo dvostruki nadzor za sustavne, sistemski važne ccp e. mora odgovarati uvjetima, to jest nije dovoljno da ispunjava uvjete iz članka 2b. Isto tako um, mora se paziti da tijelo nije u stanju dovesti u pitanje uh, financijsku stabilnost. A zadnja točka se odnosi na nadzor CCP-a u trećim zemljama. Mm, jako je važno da se raspravlja o pravnim stvarima i jako je važno da to sve bude e, jasno navedeno u tekstu. Što se tiče nadzora Europske unije, CCP-a, pozdravljamo ambiciozan pristup parlamenta te snažnu ulogu ESME koju parlament predviđa. No jedna točka koju bismo htjeli istaknuti je e, moguće e, definiranje različitih razina za europske CCP. Ako smo dobro shvatili, izgleda da se još pregovara o toj točki. Mi smatramo da sve europske e, CCP su od sustavne sistemske važnosti za Europsku uniju i prema prijedlogu komisije svi CCP-ovi će biti pod nadzorom ESME i neće se analizirati e, profil rizika svakog pojedinog CCP-a, već će svi slijediti ista pravila što se tiče nadzora. E, hvala vam. Da, upravo smo zato se i odlučili za e, takozvani basketing pristup. Gospođo Hubner, želite li vi još nešto reći? Da, možda da odgovorim gospodinu Klinu. radimo na pripremi uredbe koja će oblikovati tržište srednjoročno i dugoročno. Ne pripremamo uredbu koja će e, u kojoj ćemo reagirati na ad hoc e, događaje. Pretpostavljam da je o tome govorio. Isto tako smatram da je za nas bitno i tu ćemo odgovoriti na zahtjev pregovarača za Brexit. A to je da e, u uredbi ne govorimo o mogućim e, učincima Brexita. Nećemo se baviti tom temom i ne želimo predlagati ad hoc mjere koje bi se e, primjenjivale u situacijama koje će se možda dogoditi. Tako da taj tekst tog amandmana i mislim da ima još jedan e, sličan amandman ide protiv cjelokupnog e, shvaćanja uloge ove uredbe i ovog parlamenta te našeg rada. Isto tako bih htjela reći da da, u svojoj prvoj verziji još prije Božića sam imala te različite rezine i Ehm, pokušavala sam vidjeti kakve su bile reakcije eh, kolega. Reakcije su bile tako negativne da sam od toga odustala. No još s vremena eh, na vrijeme se još povremeno čujem sa nekim eh, ko, ehm, je smatrao, ko smatra da sam trebala slijediti taj pristup, no komisija može mirno spavati, odustali smo od toga. Naravno, ako se pojavi dobar argument e, da o tome ponovno razgovaramo, to ćemo i učiniti, no mislim da se to neće dogoditi. Što se tiče usporedne, usporedne sukladnosti, morat ću pogledati taj dio teksta mm, na koji ste se osvrnuli. Što se tiče dvostrukog nadzora, mislim da se tu govorite o nečijem amandmanu. Jako je puno amandmana koji neće ući u kompromise Stoga možemo e, dobiti još e, koju informaciju. Što se tiče veličine odbora koje su uglavnom e, poslije tema e, nadzora, jučer smo razgovarali o tome i možda ih neće biti šest ili sedam ali svakako se moramo dogovoriti oko brojke. No, mislim da se približavamo nečemu što bi, bio, e, što bi bilo razumno. E, Roberto je govorio o argumentima da će možda neko biti jedno tijelo iz velike zemlje i male zemlje. Ja sam prije govorila o tri, bila sam vrlo skromna. Dakle, o tome koliko će ljudi biti u tom predstavničkom tijelu no ja smatram da tu neće biti nikakvih političkih razlika, nego da ćemo se dogovoriti koje je najbolje rješenje. Isto tako se moramo dogovoriti o dimenziji tog tijela, to jest o broju članova. Neki će e, smatrati da je to možda preveliko, da ima previše članova. No, to je nešto što ne možemo učiniti e, preko noći. Tako da doći će do nekakvog razvoja, ali i ljudi u ESMI moraju moći preuzeti odgovornost za e, taj proces. Isto tako znajući da i jesmi treba e, pojačanje, on je tek početnik za neke od ovih e, izazova koje mi stavljamo pred nju, tako da ćemo i to morati uzeti u obzir. Tako da veličina je još uvijek tema rasprave, to je broj članova. E sad, ako govorite o ESMI, a ne o središnjoj banci, za ESMU se jako fokusiramo na važnost razmjene informacija i e, na važnost memoranduma. I to je jedan vrlo važan instrument u rukama ESME i komisije. Tako da predvidjeli smo sve te situacije e, u kojoj nadzorno tijelo ne ispunjava zadatke i ne reagira na situacije u kojima treba reagirati. To također znači da se treba, e, treba to priznati. Tako da jesmo predvidjeli neke e, teže okolnosti. I na kraju e, vam zahvaljujem. Roberto je već zahvalio, ali ja isto tako moram zahvaliti kolegama, ne samo zastupnicima, već i brojnim e, savjetnicima. To je tehnički rad. Hvala im svima jako puno. Ja se nadam da ćemo, da ćemo taj tekst još popraviti i ja se nadam da ćemo prije kraja saziva ovog e, parlamenta doći i do kraja pregovora sa e, vijećem. Što se tiče revizije e, ESME, ESE, dakle, odlučili smo se za strukturu jer smo smatrali da je to e, najbolja moguća struktura i nismo e, željeli stvarati nikakve dodatne troškove. ESMA, Govorila sam o ESMI. Ne. No, but then emergency situation. Because, eh, hitne situacije. Da, to smo uključili. Radili smo na tome. I o tome jučer razgovarali, to je prekjučer. I vrlo smo jasno razdvojili članak 22 tu ćemo e, ostaviti mogućnost ESP-a e da intervenira. E, uglavnom imamo pitanja koje se tiče nedostatka informacija. Članak 22 sadrži prijedlog na koji način e, najbolje koristiti ESB bez ikakvih ograničenja u hitnim slučajevima. Thank you. Uh, uh, actually, as you know... have one Yeah, Da, razmišljamo o tome jer postoje amandman, e, pogotovo jedan koji govori o mogućnosti djelovanja u hitnim situacijama. Da, ali glavni instrument za hitne situacije je statut. Jučer smo čuli jedan e, prijedlog i još radimo na tome ali e, mislim da je rješenje u statutu. Da, točno. No, no, no, no, we are... Da, nismo još jučer e, donijeli odluku. Kao što sam rekao, e, još razmišljamo o nekim amandmanima, o tekstu amandmana. Mm, nije to ništa tajno. Tako da nismo još uvijek odlučili o finalnom prijedlogu za kompromis. Hvala vam. Hvala izvjestiteljici. Hvala i svima ostalima koji su sudjelovali u tome. Imamo vrlo ambicijazan e, rok. Rok je do 16. svibnja. Hvala Danuti. Dakle, uskoro smo uskoro ćemo završiti s time, mislim da ćemo uspjeti ispoštovati rokove. A ako slučajno ne budemo spremni do tada, malo ćemo to odgoditi. Ali svakako će to biti 16. svibanj ili možda tjedan kasnije. E, no mi doista želimo to dovršiti do, e, do tada kako bismo s ovim predsjedništvom započeli sa trijalozima. Dakle, eto sad sam se javno obvezao na to. Dakle, datum glasanja će ostati taj koji je, zato što ćemo na taj način biti motivirani da e, dovršimo sve na vrijeme. No naravno, sve ćete podatke dobiti u pravo vrijeme. Hvala vam svima. Završili smo malo ranije. Mislim, budući da je sljedeći sastanak zajednička sjednica odbora Ekon i AFKO, e, imamo 15 minuta e, pauze do 5.45. E, I think Osim ako ne želite da vas ja zabavljam, ali možda ipak bolje da napravimo pauzu.